dragi kolege i kolegice. Good morning Dobro jutro svima. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Molim malo tišine kako bismo mogli započeti. Jer čeka nas puno posla. Sve vas pozdravljam na ovom zajedničkom sastanku odbora Libe i Juri. danas Pozdravljamo Didija Rendersa kojeg ćemo danas saslušati i zaista ga toplo pozdravljamo. Ovo saslušanje je od izuzetne važnosti za naša dva odbora, budući da portfelj pravosuđa je u potpunosti u nadležnosti naša dva odbora, kao što stoji u mandatnom pismu novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen. Dakle, da u nadležnosti odbora za građanska prava, slobode i pravosuđe. Jer u tom portfelju stoji da treba vidjeti da vladavina prava zaista postoji u Europskoj uniji i da imamo e, veliki europski mehanizam za pravnu državu koji se također odražava na demokraciju i na temeljna prava i da se u potpunosti tu poštuju temeljna prava kako stoji u temeljnoj povelji o pravima koja je stupila na snagu istovremeno kada je Lisabonski ugovor i to je obvezna pravna utemeljenost suda Europske unije. Jer to ima reperkusije i na privatnost. A živimo u digitalno doba. To je također u portfelju što ga je novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen uputila budućoj kolegiju povjerenika. Ono što je zaista važno kada se radi o našem odboru LIBE moramo sve učiniti kako bismo poboljšali sudsku suradnju, suradnju pravosuđu u Europskoj uniji. Međusobno povjerenje i međusobno uvažnjavanje, kao što stoji u ugovoru Europske unije. Dakle, trebamo omogućiti da na ispravan način omogućimo da eh, se ostvari pravna država. Vaš portfelj će omogućiti da se stvore uvjeti za učinkovito funkcioniranje ureda javnog tužitelja, Europskog ureda javnog tužitelja i na taj način će se dovršiti cijeli taj proces. Naime, kada se imenuje Europski javni tužitelj, taj će cijeli proces zaživjeti početkom sljedeće godine. Moramo dakle također se pozabaviti pitanjem umjetne inteligencije, naročito kada je to vezano za poduzeća i zakon o poduzećima mora promicati mala i srednja poduzeća. Također, vrlo je bitno da sve što je vezano za pravo, naročito građansko pravo bude preneseno u sve zakone. Prema tome, potrebno je da je taj digitalni portfelj bude unesen u pravosuđe kako bismo imali europsko područje pravosuđa. To je politička želja, a postoji i pravni mandat koji se zove okvir za funkcioniranje u EU, koji se temelji na međusobnom povjerenju i uvažavanju i sve je to sukladno članku drugom ugovora o EU. uniji. To su oni takozvani kopenhaški kriteriji. Sve je to dio procesa o kojem smo razgovarali. Govorili smo o načelima iz Kopenhagena koji su obvezno obvezno pravo za sve države članice Europske unije. To je dakle nešto što je obvezujuće za države članice. A sada predajem riječ gospođi Lucy Nettinger koja predsjeda odborom Juri i danas je moja supredsjedateljica. Thank you very much. Um, it's... Hvala lijepa. Zaista mi je drago da sam danas na ovom saslušanju i ja toplo pozdravljam gospodina Rendersa i nadam se da će ovo biti vrlo produktivno saslušanje. Mi iz odbora za pravna pitanja naročito smo, zašti, e, smo zainteresirani za pitanja zaštite potrošača koji su dio vašeg portfelja. Sukladno članku 17. poslovnika Europskog parlamenta koji govori o smjernicama za saslušanje povjerenika, povjerenike ćemo procjenjivati prema određenim kriterijima o poznavanju i predanosti za europsko pitanje kao i poznavanju samog dodijeljenog portfelja. Kandidat za povjerenika dobio je pisani upitnik sa općim pitanjima i specifičnim pitanjima. Kandidat za povjerenika odgovorio je na ta pitanja pisanim putem i oni su podijeljeni na svim službenim jezicima članovima ovih odbora. Rasprava će se odvijeti na sljedeći način. Kandidat za povjerenika može održati uvodno izlaganje koje neće trajati dulje od 15 minuta. Nakon uvodnog izlaganja bit će vremena za 25 pitanja zastupnika. Oni će biti postavljeni u razdobljima od vremenskim jedinicama od 5 minuta. 2 minute za pitanje, dvije minute za odgovor, a bude li dodatnih pitanja, jedno minuta za pitanje, jedna za dodatni odgovor. Prvi krug sastoji se od sedam pitanja koordinatora, dok će preostalih 18 pitanja biti postavljena od strane zastupnika e, prema e, zastupljenosti klubova zastupnika, uključujući i jedno pitanje od neovisnog zastupnika. Pripazit ćemo da se držimo dodijeljenog vremena, jer u protivnom svi zastupnici neće imati vremena da postave pitanje, niti će povjerenik imati vremena za zaključke. Oprostite, ali ako prekoračite vrijeme, morat ćemo vas prekinuti. Prijevod će biti na 23 jezika. Možete dakle govoriti, postićemo vas da govorite vašim materinjim jezikom. Sve će se ovo prevoditi i mm, prema tome ne govorite prebrzo. Ovo saslušanje prenosi putem interneta, a na istim web stranicama moće se kasnije vidjeti video snimka. Predajem sada riječ gospodinu Rendersu. Hvala vam lijepa, gospodo predsjednici, gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Drago mi je što danas mogu biti ovdje ispred vas e, i drago mi je što vidim mnogobrojna poznata lica. Danas bih htio govoriti o načinu na koji ćemo raditi zajedno, ako mi ukažete to povjerenje, u okviru e, misije koju mi je povjerila izabrana predsjednica gospođa von der Leyen. Ona me je zadužila da upravljam e, poslom u komisiji koji se tiče, na vladavine, koji se tiče prava, pravosuđa i zaštite potrošača. Kao što znate, ja sam bivši parlamentarni zastupnik i izuzetno poštujem ulogu Europskog parlamenta. I znam kak, koji je vaš doprinos europskom projektu. Dopustite mi da na početku svog izlaganja iznesem dva razmišljenja koje su više osobne prirode. Prvo razmišljanje, do kojeg mi jako stalo je ono što se tiče mjesta Europe u svijetu. Kada sam prije 20 godina bio po prvi put ministar, Europa je bila podijeljena i borila se e, suočiti sa posljedicama pada e, željezne zavjese. Tijekom posljednjih 20 godina mnogo toga se promijenilo i možemo biti sretni i ponosni zbog onog što smo ostvarili u Europi. Mi se bavimo politikama i usvajamo zakonodavstvo za dobrobit građana umjesto da se borimo za teritorije. Sačuvamo tako i našu raznolikost eh, s različitim kulturama i jezicima. Ako imam tu čast da me potvrdite kao europskog promjenika, onda ću ja biti opredjeljen raditi s vama na odlučan način kako bi produbili europsku integraciju. Ja sam jedan od onih koji žele više i e, bolju Europu. Ako želimo imati utjecaja na globalnoj sceni koja se stalno mijenja, onda možemo to postići samo ako smo jedinjeni. s kojom smo suočeni je da je svijet koji nas okružuje sve više fragmentiran i sve nestabilniji vrijednosti eh, koje mi zastupamo eh, su ugrožene i to od strane onih koji imaju nacionalističku, populističku retoriku koja bi trebala biti dio prošlosti. Eh, vrijednosti su ugrožene i od strane država koje, koje žele dominirati, a ne surađivati. Naša glavna zadaća je da zaštitimo ono što smo ostvarili sa Europskom unijom, dakle mir, sigurnost i blagostanje, ali isto tako i da promičemo naše zajedničke vrijednosti našu podršku multilateralnim institucijama, održivom rastu i e, socijalnom napretku. Moramo biti odlučni kada se radi o obrani e, vladavine prava i to posvuda, ali isto tako i demokracije te temeljnih prava. To od nas zahtijeva da ćemo isto to činiti i kada se radi o prostoru unutar Europske unije. Moje drugo razmišljanje je još više e, jedne osobne prirode. Prošle subote 14. rujna sam saznao da već mjesecima jedna osoba koja me pokušava namjerno destabilizirati i naškoditi mi da iznosi jako teške optužbe što se tiče mene. Ta osoba je zapravo javno izjavila da želi spriječiti da postanem europski prvenik. Ja sam sve te navode koje stoje u tisku zanijekao. Moj odvjetnik je stupio u kontakt sa sudom kako bi dobio pristup dosijeu u okviru jedne jednostavne, jednostavnog postupka informacije. 27. rujna je kraljevski tužitelj e, suglasno sa javnim tužiteljem odlučio zaključiti da je dosje jer nema nikakvog prekršaja. Moj odvjetnik odvjetnik je sada postupio isto kada sad je o jednoj novoj žalbi koju je ta ista osoba podnijela. Nažalost, svako od nas može biti žrtva ovako zlonamenog napada. Ja ne bih eh, nikome zaželio da proživi ono što su moje, moja obitelj, moja djeca, moja supruga i ja morali proživjeti ovih zadnjih 15 dana. Vladavina prava znači i predmijevanje nevinosti i što se tiče toga bih htio jasno i otvoreno govoriti s vama gospodo i gospođe zastupnice. Prije točno 20 godina u e, listopadu 1999. godine Antonio Vitorino postao prvi povjerenik e, za pravosuđe i unutarnje poslove. Dopustite mi da mu odam počast, kao i njegovim nasljednicima, posebice gospođi Veri jorovi i gospodinu Francu Timamansu na njihovoj hrabrosti i odlučnosti. Ako postanem povjerenik, e, vrlo ću blisko s njima surađivati. Biće mi E, jako mi je drago što me je izabrana predsjednica predložila za kandidata za pravnika za pravosuđe, za zaštitu potrošača i za e, poštivanje vladavine prava. Ta tri dijela mog portfelja su izrazito povezana. E, tu se radi o načelima povjerenja, inkluzije, jednakosti i to su one niti vodilje svakih tih politika i to će biti temelj za moje djelovanje. Uvaženi zastupnici, to se posebno se tiče vladavine prava. Mislim da bismo trebali moći proširiti naše vrijednosti izvan Europe, ali moramo ih štititi i unutar Europe. Kao prvenik za pravosuđe radit ću sa e, potpredsjednicom za vjernost i transparentnost kako bismo se pomenuli da se vladavina prava poštuje diljem Unije. Radit ću isto tako blisko sa povjerenikom koji će biti zadužen za susjedstvo i proširenje kako bismo se pomenuli da imamo dosljedan pristup između internih i vanjskih e, e, pitanja veznih uz vladavine prava to je nešto čega mi jako stalo. Kao ministar za vanjske poslove i za europske poslove sam već tražio da se Europska unija više angažira kada se radi o poštivanju i promicanju vladavine prava. To je preduvjet za naše vrijednosti. Ne možemo imati demokraciju ili poštivanje temeljnih prava ako ne postoji poštivanje vladavine prava. Temeljna prava mogu biti efikasna samo ako ih štite nezavisni sudovi, a demokracija može biti zaštićena samo ako imamo sudove koji će se pominuti da nemamo poštivanje e, slobode izražavanja, e, pluraliteta medija i e, izbornih pravila. Vladavina prava stvara uzajamno povjerenje, što je važno za unutarnje tržište, ali isto tako to je nešto što je bitno kako bi građani imali povjerenje u europski projekt. Naša je odgovornost da zaštitimo vladavinu prava u svakoj državi članici. Imamo čitav niz ideja koje smo već čuli, neke nam dolaze iz ovog doma. E, što se tiče različitih instrumenta kako možemo nastaviti s tim radom. U srpnju je komisija e, predstavila prijedlog za sveobuhvatni e, europski mehanizam vladavine prava. Tu želimo promicati jednu kulturu vladavine prava, želimo već unaprijed reagirati na određene zabrinutosti i reagirati ako je potrebno. Ja ću voditi taj rad i htio bih da već iduće godine imamo jedan inkluzivni, to i preventivni godišnji proces sa tim mehanizmom. Onda ćemo zatim imati godišnje izvješće i to će biti još i podupreto sa e, takozvanim pregledom e, pravosuđa. Moramo koristiti sve naše instrumente na raspolaganju, koji su na raspolaganju. Praćenje će pokrivati sve države članice, ali ćemo detaljnije gledati one države članice gdje smo već identificirali određene rizike. Posebnu pažnju ću posvetiti tome da e, to praćenje bude objektivno i pravedno i da imamo dijalog sa državama članicama te da se pobrinemo da možemo i razmijeniti najbolje prakse kako bi im pomogli. Vrlo je važno da parlament i vijeće u tome u potpunosti sudjeluju. Također, se moramo bolje koordinirati s nacionalnim parlamentima. Imamo iste ciljeve, iste ideale. Vjerujte mi, Neću se libiti djelovati e, kada god e, se vidi da je vladavina prava ugrožena. Neću ulaziti u kompromise kada je demokracija ugrožena. Gospodo i gospođo zastupnice, e, trebamo prilagoditi naše pravosudne sustave vrlo brzom razvoju svijeta. To je jedan od glavnih prioriteta za idućih deset godina. Pojačanje pravosudne suradnje što se tiče civilnog i kaznenog prava je od velike važnosti. Zatim imamo i europsko građanstvo, to je pravo da se živi i radi u Europskoj uniji, da se ima slobodu kretanja, to je nešto tamo zaštititi. Također trebamo poštivati našu raznolikost, a tomno zajamčiti da imamo različite pravosudne tradicije koje neće predstavljati prepreku našoj slobodi i našoj sigurnosti. Ja ću pokušati eh, ostvariti jednu klimu povjerenja između naših nacionalnih pravosudnih sustava. Uvaženi zastupnici, što se tiče Europskog uhidbenog naloga, nastavit ću pratiti primjenu tog naloga i radit ću blisko s vama i sa državama članicama kako bismo ga još i poboljšali. Moramo pažljivo pogledati e, što sve treba učiniti nakon što se zaključi e, procjena sukladnosti koja je sada u tijeku. Vidjet ćemo hoće li trebati pokrenuti i postupke u slučaju kršenja europskog prava i onda nakon te procjene vidjet ćemo e, hoće li biti potreban prijedlog da se revidira europski uhidbeni nalog, to ću ja pogledati. Isto tako ću pogledati kako se mogu poboljšati uvjeti u zatvorima u Europskoj uniji, te ću istražiti tu ideju da se uspostave minimalni standardi za E, pritvor e, kako bi se ostvarilo veće povjerenje. E, jedna isto tako važna zadaća će se ticati toga da se Ured Europskog javnog tužitelja uspostavi i ja pozdravljam vašu ulogu koju ste imali kada se radi o imenovanju Eh, Europskog javnog tužitelja. Nedavno sam eh, kontaktirao gospođu Kovezi koja će, sasvim sam siguran, u potpunosti eh, savršeno izvršavati tu misiju koja je povjerenja. Integrirati nove tehnologije kako bismo modernizirali naše pravosudne sustave i naš, način kako zajedno surađujemo, to je jedan važan izazov. To je zadaća s kojom bismo trebali postići efikasnije, efikasnije pravosuđe koje će biti pristupačnije građanima. Ali trebamo isto tako paziti da imamo tu i primjenju prava i poštivanje e, temeljnih prava. Europa može biti ponosna kada se radi o tome da je globalni predvodnik e, što se tiče zaštite podataka i poštivanja temeljnih prava. Jedan od mojih prioriteta će biti taj da ću pripaziti da isto tako u e, digitalnoj eri sad imamo potpuno zajamčena temeljna prava. Mislim raditi s vama kako bismo stvarali pravednu ravnotežu pa ću na to kako se e, provodi novi pravosudni okvir što se tiče zaštite e, podataka i e, nastavit ću promicati naše norme vrijednosti i na međunarodnoj sceni. Radit ću isto tako sa kolegama što se tiče jednog koordiniranog pristupa vezano uz ljudske i etičke implikacije povezane sa umjetnom inteligencijom. Jako mi je drago što imamo ove nove mogućnosti sa novim tehnologijama, ali naravno jedan od naših prioriteta mora biti i povjerenje i sigurnost. Uvaženi zastupnici, Povjerenje, inkluzija i pravednost, to je ono što me pokreće kada se radi o mom pristupu vezano uz zaštitu potrošača. Trebamo biti jako e, ponosni na razinu zaštite u Europi, ali ne bismo trebali biti samo zadovoljni. Trebamo se i dalje vam baviti inovacijom i prilagoditi se jednom okolišu koji se jako brzo mijenja i tim novim tehnologijama koje postoje na internetu, ali i offline. Naša zadaća je da radimo kako bismo ostvarili bolju učinkovitost unutarnjeg tržišta, što znači da moramo gledati kako stranu e, ponude, tako i stranu potražnje različitih poslovnih e, modela i modela potrošnje. Korporativno pravo može biti jedan od glavnih e, instrumenta kada se radi o promicanju tog prijelaza ka održivo gospodarstvo. E, potrošači trebaju imati tu moć, trebaju imati se informacije i treba ih se ohrabriti da donesu održive, održive izbore. Tako možemo onda ostvariti održivu ekonomiju. Trenutno potrošači imaju malo moći, ali zajedno su jaki ako djeluju na temelju informacija. Zbog toga ću ja e, pokrenuti brzo usvajanje ono e, onog prijedloga o reprezentativnim e, aktivnostima i o kolektivnim tužbama. Te mogućnosti su jako potrebni europskim građanima. Moramo isto tako jako pripaziti na taj rizik proizvoda dvojne kvalitete. Neprihvatljivo je za potrošače da ih se obmani i da oni misle da je jedan proizvod s markom jednak bilo gdje se on prodavao. Mi očekujemo da će svi potrošači gdje god oni živjeli imati jednak tretman. E, ishodište je to da proizvodi moraju biti sigurni, neovisno o tome proizvodili se u Europi ili negdje e, drugdje. Tako da ću pogledati kako se može ažurirati opća direktiva o sigurnosti proizvoda, e, tako da se može smanjiti broj nesigurnih proizvoda. Isto tako želim jasne pravila što se tiče odgovornosti za sve one koji su pružatelji usluga na području internetske potrošnje. Mislim isto tako na posljedku posebice naglasak staviti na učinkovitu provedbu. E, u e, proteklih nekoliko godina smo usvojili veliku količinu potrošačkog zakonodavstva, a sada se moramo pobrinuti da se on učinkovito provodi kako unutar Europske unije, a isto tako i u odnosima s našim međunarodnim partnerima. E, gospodo predsjednici, gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, Malo prije sam govorio o našim postignućima u proteklih 20 godina mi možemo biti ponosni na ono što smo ostvarili. Ali imamo također i e, određenu odgovornost prema budućnosti. Kao prvo, se trebamo međusobno saslušati. Ja ću vam biti na raspolaganju e, tijekom cijelog svog mandata. Vidimo da je milijuni, na milijuni mladih sada na ulicama da traže održivu budućnost. Oni su za nas izvor nadahnuća i oni nas pozivaju da djelujemo. A zajedno možemo uspjeti e, osvatiti toliko lijepih stvari i nadam se da ćete mi ukazati povjerenje. Thank you, Commissioner Kao što smo najavili, sada ćemo započeti sa prvim krugom pitanja. Sve skupa bit će 25 pitanja, a svi će slijediti istu strukturu. U eh, vremenskim jedinicama od 5 minuta, 2 minuta, minute za pitanje, 2 za odgovor i dopunsko pitanje od 1 minute i 1 minute za odgovor. Započet ćemo s uobičajenim krugom predstavnika klubova zastupnika. Dakle, svaki će zastupnik imati po pravo na pet minuta. Najprije gospodin Andrej Regi me pučano. Hvala lijepa i e, zaista vam čestitam što ste imenovani za kandidata. Započet ću od e, pitanja kojim želim naglasiti dakle, komunikaciju iz, od srpnja ove godine. To je dakle vezano bilo za pravnu državu i za europske norme vezane za pravnu državu. Vi ste i sami rekli da je to jedno od temeljnih elemenata kojim se pospješuje suradnja među državama članicama i ona također vezana za sve domene u pravosuđu. Suradnja među policijama kao i politike vezane za unutarnje tržište. Zanima nas kako ćete u praksi provoditi taj novi mehanizam i isto tako kakve korake namjeravate poduzeti za poštivanje pravne države jako dobro znamo da u nekim državama se dovodi u pitanje neovisnost sudstva. Sudce se e, maltretira, znamo da postoji mnogi problema u sudstvu. A sloboda medija često je također u opasnosti. Na koji način se možemo učinkovito boriti protiv takvih slučajeva. Hvala lijepa. Sada sve vas podsjećam da je vrlo važno da se pridržavate dodijeljenog vam vremena. Pred nama je još dva i pol sata, prema tome svi mi e, moramo izbjeći da govorimo dulje. Dakle, dvije minute za pitanje, dvije minute za odgovor i onda minuta za dodbunsko pitanje i po jedna minuta za odgovor. Hvala. Hvala e, zastupniku Alikiju na ovom pitanju. Mehanizam pravne države je ono što će biti okosnica mog mandata. Kao što znate, u posljednje tri godine na svijeće za pravosuđe zalažem se za takozvani peer review, dakle da svi stručnjaci proučavaju situaciju, a izvješće u srpnju bilo je upravo jedan od bitnih elemenata u tom smislu. Ja ću ići i dalje od same pravne države, naime gledat ćemo e, situaciju s demokracijom i imat ćemo godišnji ciklus praćenja te situacije bit će to mjerilo za praćenje kako u Europskom parlamentu, tako nadam se i u vijeću. Međutim, to je tek po neki od alata. Postoji drugi mehanizmi. Članak sedmi je nešto što se aktiviralo. Komisija u odnosu na Poljsku, zatim i Mađarska je bila e, za to vezana zbog određenog broja problema. I ima također E, predmeta koji su se našli pred sudom Europske unije. Međutim, treba uspostaviti dijalog s tim državama. Vrlo vjerojatno ja ću na početku mog mandata otići u te zemlje. Jer možemo se koristiti instrumentima kao što su Venecijanska komisija ili Greco kako bi smo provjerili i postakli da zakonodavstvo bude e, prilagođeno. Svi ti alati na raspolaganju su Europske komisije kako bi mogla voditi takav postupak. Nadam se da više neće biti potrebno da se vodi postupci sukladno člankom 7. Ali to ćemo vidjeti u e, e, u sljedećim mjesecima. Hvala gospodin Kiv, vi možete sad da reagirati. Zapravo, ono što me zanima su posebni alati, posebna sredstva. Praćenje je navodno važno, međutim u situaciji gdje se dovodi u opasnost pravna država i gdje treba djelovati, postoje li i neke drugi načini koje namjeravate e, iskoristiti. Da, e, članak sedmi tu je kada postoji situacija kršenja određenih prava. Ali namjeravamo također djelovati u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Ja kao i mnogi drugi su tražili da se poveže VFO i pravna država i nadam se da će su zakonodavci uskoro postići dogovor oko tog pitanja, jer to bi omogućilo da na izravni način djelujemo putem proračuna da se e, suspendira plaćanje ili prekine plaćanje e, prema određenoj državi članici ako ne poštuje određena prava. Dakle, to nije isključivo u rukama povjerenika za pravo suđe, već u onima koji su u nadležnosti za proračun. Međutim, želim sudjelovati u toj vrsti rasprave i to je upravo to dodatno sredstvo o kojem ste vi govorili, gospodine Haliki. Hvala sada predstavnik socijalista i demokrata, gospodin Volken. Te jednu minutu. Hvala, vam, gospodine Renders i e, dobrodošli na e, naš sastanak. Žao mi je da niste govorili o dužnom maru i održivosti i transparentnost je za nas ključna kako bi se omogućilo da poduzeća polažu račune i kako to ne bi bilo štetno za ljudska prava. To je također važno u borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti okoliša. Sadašnja direktiva o nefinancijskim izvješćima koje traži od velikih poduzeća u Europi da objave e, što rade, smatra se prvim korakom, ispravnim korakom na tom putu. Ali vrlo je važno vidjeti da to odgovara svrsi takvi zakoni. Hoćete li vi predstaviti bilo kakve izmjene vezane za direktivu za nefinancijsko izvješćivanje? Jer velik broj dionika traži da Europska unija reagira. Socijalisti i demokrati to traže, ja se osobno slažem s njima, treba nam više od čistih smjernica. Hvala, sada povjereniče, kandidat za povjerenike, imate dvije minute za odgovor. Da, ja sam govorio da je obvezno govoriti o održivosti u mojim eh, uvodnom izlaganju. A sad ću reći i nešto više. Svi mi, Europska unija i države članice, moramo ispuniti obveze iz ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Govorili se i o različitim informacijama nefinancijske prirode koje se traže od poduzeća. Ali u e, zakonu o poduzećima treba ići i dalje kada e, se e, radi o tim temama. Dakle, ako imamo održive politike, moramo od svih poduzeća tražiti da izmjene način na koji gledaju na e, socijalne interese. Jer to je nešto što ne smije biti samo kratkoročno i vezano za dioničare. To trebamo uzeti u obzir sve dionike, a ne samo dioničare gledati i na srednji i na dugi rok. Tražit ću od vijeća da se novi zahtjevi unesu u zakon o poduzećima. Jer sada postoje neke stvari koje su tu na dobrovoljnoj osnovi, ali trebamo napraviti puno više i zaista treba izmijeniti zakonodavstvo vezano za poduzeća kako bi se uzimao u obzir i taj interes vezan za društvo. I isto tako, ako jedna tvrtka mora objasniti na dulji rok svoje e, politike, onda moramo tražiti i da ona zna zašto to radi. Dodatno pitanje. Budući da ste izbjegli da jasno odgovorite, zanima me kako ćete konkretne korake poduzeti da e, europska poduzeća i ona koja djeluju u EU poštuju ljudska prava i štite okolište. Što ćete učiniti kako biste omogućili da do pravnog lijeka dođu oni koji su imali problema i bili oštećeni od tvrtki koje djeluju u EU. Možete li se dakle obvezati na okvir koji će europskim građanima dati jasna prava i koji će omogućiti da oblikujemo i provedemo one propise i ugovore koje smo potpisali na međunarodnoj razini. Ja ću vrlo jasno odgovoriti. Da, ja se za to zalažem. Međutim, u različitim okvirima govorio sam sada o zakonu o poduzećima, a čujem što vi kažete o mogućnosti da građani mogu reagirati. Kasnije ću sasvim sigurno objasniti kako to mogu učiniti potrošači eh, u vidu kolektivnih tužbi. Međutim, ono što je važno je da svi eh, gospodarski subjekti imaju mogućnost eh, pokazati opredjeljenost za ljudska prava. Osobno ću se zalagati za to i moj odgovor na vaše pitanje je vrlo jasan. Da, pitate me hoću li to učiniti? Da, hoću. A sada predstavnik kluba zastupnika Renew, gospodin Mihal Smeka, imate minutu za pitanje. Hvala lijepa i hvala vam što ste danas među nama i odgovarate na naša pitanja ljudska prava, temeljna prava i pravna država ključni su za opstanak našeg društva. Međutim, vidimo da velik broj vlada u državama članicama zapravo podrivaju pluralizam. I to čine e, putem zakona. Prema tome, ovo što ste vi sada govorili ima puno veće reperkusije. Da li će ovaj mehanizam o kojem ste govorili u potpunosti pokrivati članak drugi? To je pravna država i temeljna prava. A moje drugo pitanje je li jedan od razloga zašto je Europska unija sporo reagirala na te probleme, sporost velikih eh, broja mehanizama u Europskoj uniji i različitih kriterija. Možete li dakle imati jedinstveni mehanizam koji će biti obvezujući interinstitucionalni sporazum kao što je 2016. godine predlagao Europski parlament? Hvala na vašem pitanju o takvom mehanizmu i o uspostavljanju cjelovitog pristupa vezano za pravnu državu i demokraciju. S obzirom na komunikaciju komisije, sada možemo raditi na izvješću o pravnoj državi. Govorio sam o pluralizmu medija i demokraciji. Ali znate da među namirama komisije e, postoji i ona o povelji o temeljnim pravima. Naime, radit ćemo o novoj strategiji za demokraciju i tu bi izvješće bilo došlo. Dakle, to je dugoročan proces, kao što znate, već se nekoliko godina o njemu raspravlja kako u ovom parlamentu, tako i u komisiji o tome trebali e, organizirati takav proces. Ono što sam uvjeren je da trebamo surađivati. Možda da organiziramo jedinstvenu raspravu o svim elementima izvješće o pravnoj državi, izvješće o povelji i o e, stanju naše demokracije. I treba tada postići interinstitucionalne e, dogovore. E, ne znam kada, ali trebamo odmah početi raditi na tome. I možda bih mogao predložiti radnu skupinu s tri institucije. Vijeće, komisija i parlament gdje će e, vaš e, tekst iz listopada 2016. godine biti e, bitan. Naravno, ja ću najprije raditi izvješću o pravnoj državi, a onda treba vidjeti kako možemo raditi na čitavom nizu pitanja. Pravna država, temeljna prava i demokracija. Dakle, uvjeren sam da možemo početi sa takvom radnom skupinom što je prije moguće. Gospodine Smrekpo, imate još jednu minutu za dobosko pitanje. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima jer to bi trebalo biti u skladu s onim što se cijela komisija von der Leyen obvezala, dakle da će imati takve inicijative i nastaviti e, sa e, na vlastitu inicijativu sukladno članku 225. E, hoćete li e, to primjenjivati na izvješće Europskog parlamenta iz listopada 2016. godine? E, pitam zato što ste i u vašim pisanim odgovorima na naša pitanja odbili ideju za neovisni panel stručnjaka koji bi nadzirao i procjenjivao situaciju s pravnom državom. Često se takve eh, konzultanti koriste, pa ne vidim zašto u ovom slučaju ne biste posegli za uslugama neovisne analize. Zašto u ovom slučaju izbjegavate i odbijate da neovisni stručnjaci naprave takvo izvješće? Nemam problema s tim da e, surađujemo sa neovisnim stručnjacima jer to komisija stalno radi, recimo sa Greko grupom i tako dalje. Međutim, ako imate tijelo neovisno, popis neovisnih tijela s kojima se može raspravljati o pravnoj državi i demokraciji, nema problema, ali Problem bi bio da se napravi na nova neovisna revizija s određenim odgovornostima i dakle da tako jedno neovisno tijelo dobije e, nalog da procjeni u potpunosti situaciju s pravnom državom u Europskoj uniji, to bi možda bilo problem. A stvaran problem na jednoj drugoj razini bi bio sud Europske unije koji e, vjerojatno koji možda to ne bi podržao. Dakle, nemam ništa protiv neovisnih tijela koji već postoje, ali e, protivno sam vjerojatno tome da se stvori novo takvo tijelo. Gospođa Saskija Brickmont sad ima riječ u ime zelenih. Dobar dan, gospodine Renders. Europska unija je dionik koji djeluju u svijetu i koji se bavi pitanjima pravosuđa, migracija i trgovine. Jutro ste rekli da moramo nastaviti izvoziti e, naše norme i vrijednosti u našim partnerima i da ćete imati unutarnju i vanjsku dimenziju vašeg portfelja i da namjeravate poboljšati suradnju, a da osobe koje imaju koje se kazneno gone kako u i izvan Europske unije moraju u e, fazi istrage da se njihova prava moraju potpunosti podržavati. Hoće li se e, bazirati na ljudskim pravima i kako ćete ostvariti da se ta ljudska prava poštuju i kako ćete to osigurati sa zemljama srednjeg istoka ili pak sjeverne Afrike i kako ćete to povezati sa trgovinom. Hvala lijepa, gospođo Brickman, na vašem pitanju. Da, moram vam odmah pozitivno. Treba, dakle, načiniti studije učinka. Mislim da za sve nove inicijative u EU to trebamo učiniti, a naravno da treba raditi na isti način kada krenemo u rasprave s trećim partnerima. Novo izabrana predsjednica se na to obvezala, ali mislim da se i ja mogu obvezati da ćemo obavještavati i parlament i komisiju u svakoj fazi pregovora. Studija učinka će sasvim sigurno biti dio takve analize. Neću to napraviti u svim domenama, najprije ću to napraviti u domenama koji su vezani za moj u e, pravosuđu ali jasno je da surađujući s drugim povjerenicima Europske komisije da će to napraviti. Recimo, Europol ima pregovore s drugim partnerima i tu mislim da moramo paziti na temeljna prava i na ljudska prava. A naravno, obratit ću se i agencijama koje su izravno vezane za portfelj pravosuđa. Što se tiče trgovine, mislim da tu također treba pojačati aspekt ljudskih prava u trgovinskim sporazumima. O tome se raspravljalo već neko vrijeme, ali to se odnosi na čitav niz politika koje vodimo prema trećim zemljama. Kao što znate, nemamo isti pristup kao većina partnera u ovom parlamentu.